Možemo prijeći na glasovanje. Pitela the floor. Gospodin Pitela je zatražio riječ. Pitanje o pridržavanju poslovnika. E, gospodine predsjedavajući, poštovani kolege, molim vas 30 sekundi pažnje. Pitam vas i putem vas predsjednika Tajanija, odnosno molim vas da osobno i institucionalno izrazite osudu nad izjavama koje je dao jučer e, zastupnik Korvin Mike. Ne možemo dopustiti da se takve sramotne izjave protiv temeljnih načela poput rodne jednakosti na kojima se temelji Europska unija toleriraju u domu Europljana neke izjave ne smije ostati nekažnjene i zbog toga molimo predsjednika Tajanija da poduzme odgovarajuće mjere u e, ime kluba socijaldemokrata i europskih socijalista želim izraziti našu osudu na takvim izjavama i ponoviti naše zalaganje za jednakost muškaraca i žena i protiv bilo kakve rodno utemeljene diskriminacije. Što se nas tiče, nikad nećemo učiniti korak natrag na putu ka obrani prava i jednakosti. Hvala vam. Kirje Pitela, Gospodine Pitella, hvala vam, preneću vašu poruku predsjedniku Tajaniju. Pitanje o predržavanju poslovnika, gospodin Korvin Mike. Hvala. Predlažem da se odgodi rasprava o ukidanju imuniteta gospođi Marine Le Pen nakon predsjedničkih izbora. Ako o tome budemo glasovali, ona će dobiti još dodatnih stotinu tisuća glasova jer će se prikazati kao da je progoni birokracija i dobit će na tome izbore. Ona će na taj način sigurno dobiti izbore. Dakle, predlažem da to odgodimo, a mi se i dalje upličemo u izborni proces u Francuskoj. Hvala vam. kire mike i kati Gospodine Korvin Mike, ja sam mislio da vi imate nešto za reći o onome što je izjavio gospodin Pitel. Odnosno, Članak 180. stavak prvi odnosi se upravo na opozivanje imuniteta bilo kojeg zastupnika i to se odlučuje podizanjem ruke, a ne poimeničnim glasovanjem. E, imam pitanje o pridržavanju poslovnika o članku 181a i 49 i slučaj Aleksa a njemačkog državljanina koji je u Londonu i kojega je rumunjska vlada eh, uhitila na temelju uh, uhidbenog naloga i eh, to je učinila rumunjska eh, policija. Njegov otac je umro u zatvoru zbog istih optužbi, njegova žena je bila žrtvom e, ilegalnog e, pokušaja oklanjanja iz Ujedinjene kraljevine od strane gangstera, a ovdje se europski uhidbeni nalog koristi od strane jedne zemlje članice Europske unije u političke svrhe. Ja vas pozivam da to pitanje postavite na najviše moguće razini pred predsjednikom i pred odborom upravo sukladno poslovniku. Hvala vam. Hvala. Prije nego što prijeđemo na glasovanje, Želim sa zadovoljstvom pozdraviti gospodina Habiba Al-Malkija, predsjednika parlamentarnog izaslanstva iz Maroka. Pozdravljam njega i njegovo izaslanstvo. One se nalaze u službenoj loži za gledatelje. Dobrodošli. Jučer i danas e, su ovdje, prate naš rad, u radnom su posjetu u Europskom parlamentu i počastili su nas svojim prisustvovanjem današnjem glasovanju. Prvo izvješće je izvješće Ferrara koje se odnosi na zahtjev ukidanja imuniteta gospođi Marine Le Pen. To je prijedlog gospodin, e, tu imamo prijedlog gospodina Korvine Mikea za odgađanje ovog glasovanja.